su plenarne e, sjednice. Sljedeća tema je zajednička rasprava o proračunu za 2014. i 2015. godinu. Postoji niz izvješća, radi se o zajedničkoj raspravi. Prvo izvješće iznijeće gospođa Gardija Zabal Rubijal te gospođa Holmajer. Imamo sedam izvješća gospodina Deprea te zajedničko izvješće gospodina Deprea i gospodina Levandovskog. Prelazimo odmah na raspravu i predem riječ izvjestitelju na četiri minute. To je gospođa Gardija Sabal Rubijal. Izvolite gospođo. Eh, hvala gospođo predsjedavajuća. Da, Danas imamo jako puno posla u odboru za proračun. Nitko ne bi pretpostavio da ćemo doći e, dogovor vezano uz e, nacrt e, izmjena proračuna. Zahvaljujući prirodnom radu brojnih ljudi koji su danas ovdje u vječnici, postigli smo određeni uspjeh. Zahvaljujem povjerenici Georgijevoj E, ambasadoru Saninu i talijanskom predsjedništvu kao i svim drugim kolegama. Doista smo puno radili da bismo došli do ovog e, dogovora. Nitko ne bi pretpostavi, mogao pretpostaviti da ćemo doći do dogovora u e, ovo vrijeme s obzirom na različita stajališta s obzirom na stajališta vijeća i parlamenta, a i s obzirom da je došlo do velike razlike, da je bilo različitih mišljenja u okviru vijeća. E, bilo je također i puno sumnji između institucija, sumnju u vezi brojki i naravno pitanja vezanih uz novac. Tako da je to bilo prilično e, teško za riješiti. Prvo, trebalo je vidjeti kako riješiti 2014. godinu, kako se e, kako planirati 2015. godinu i tako dalje. Mislim da nitko nije u potpunosti zadovoljan iz, izvješćem. Ja kao izvjestiteljica nisam. Nisam zadovoljna brojkama, nisam zadovoljna načinom na koji su tekli pregovori, niti e, nedostatkom političke rasprave. Ali znam da nakon godina rada na ovom e, dogovoru znam da je zadnji prijedlog koji smo dobili i koji vam predstavljam je najbolji mogući E, dogovor, molim e, da glasujete za njega sutra. Radi se o 4,7 e, milijardi eura za više za programe koji su već provedeni. Radi se o određenoj svoti za nevladine udruge. Pruža se pomoć onima koji su najpotrebitiji. Za mala i srednja poduzeća radi se o nekim ključnim projektima. Radi se i o, o poljoprivrednicima koji su pogođeni ruskim sankcijama za određene regije, to predstavlja pomoć za određene građane. Na to se svodi e, ovaj proračun. Trebamo pomoći građanima putem stipendija, boljom infrastrukturom ili kvalitetnijom hranom, pomažući e, sa 5 milijuna izbjeglica ili podupiranjem e, banaka hrane ili sprečavanjem genitalnog unakaživanja žena. Radimo nešto što je pozitivno. Nije propuštena, nije iskorištena prilika da se iskoristi dodatnih 4,7 milijardi eura koji su bili višak investicijski program je nešto što je komisija već predstavila. Kao što znate da 4,7 e, milijardi nije dovoljno. Problem e, neplaćenih računa i dalje je e, teško pitanje. Tako da pokušavamo postići dogovor s vijećem kako bi se za 2015. godinu našao plan da se ovo riješi. Trebamo doći do srži problema. Suočavamo se s problemom rashoda, ali imamo i problem prihoda rješenje nije smanjenje proračuna ili plaćanja, već da se pojačaju vlastita sredstva i smanje nacionalni doprinosi. Šteta je što, e, da, što porez na financijske transakcije je na ledu. I stoga mislim da e, visokorazunska skupina treba pronaći način da se nađu resursi, odnosno sredstva za dobro strukturirani proračun, a da nemamo sterilnu računovodstvenu raspravu. Hvala. Biću ljubaznija prema izvjestiteljima nego prema govornicima, ali molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Gospođa Holmajer je sljedeća, imate četiri minute. E, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, pozdravljam i predstavnika vijeća. Najprije želim uputiti zahvalu. Mislim da nam je nakon jednog pregovaračkog maratona uspjelo e, kolegici e, koja je sad opet branila e, proračun komisije, dakle kolega Jose Maria Fernandez, kolega Depre, vidim da sjedi tamo gore. Mi smo dakle u jednom pregovaračkom maratonu pokušali uspje, progurati jedan e, proračun s kojim se e, koordinatori nisu svi e, slagali i na konačnom rezultatu se želim E, zahvaliti. Želim zahvaliti i gospođi povjerenici na njezinom doprinosu e, u početku je bilo poteškoća i sa talijanskim predsjedništvom, no na kraju smo uspjeli postići dogovor i pozitivan rezultat, dakle koji možda nije optimalan, ali barem e, otvara jedan pozitivan put. Zahvalna sam za to što smo za službu za vanjsko djelovanje konačno postigli jedno transparentno vođenje e, financija e, što smo našli rješenje za novog suca Europskog suda, odnosno financijska sredstva za to, e, što smo kao parlament uspjeli postići sinergijske efekte sa odborom regija i gospodarskim e, odborom. Dakle, problemi nisu bili baš preveliki u području komisije. U području komisija su, su nas najviše mučili stari računi, neplaćeni dospjela e, nepodmjerena e, dugovanja. Ne može se prihvatiti da u novom proračunu E, moramo plaćati stare račune. E, to bi značilo da bi programi koje smo razvijali mjesecima, e, čak godinama, da ih moramo, da se sad moramo boriti da bi se uopće računi platili. To je situacija koja je neprihvatljiva i zato smatram velikim uspjehom da smo barem temu plan plaćanja e, što smo to stavili na dnevni red, e, što ćemo tu početi razgovarati o tome i naći, nastojati naći rješenje. Ja se nadam da će predstavnici vijeća biti na tim sastancima više nazočni nego što su bili na sastancima e, sa agencijama kad smo radili analizu njihovih zadaća i odgovarajuće financijske e, potpore za agencije što se tiče dakle teme plan plaćanja i izvedbe realizacije novih programa, mi želimo ostvariti napredak u Europskoj e, uniji. Europski parlament nije samo tvrdoglavo inzistirao na svojim zahtjevima, nego smo spremni e, e, razgovarati s vama i izaći vam i susret u nekim teškim situacijama, ali očekujemo isto tako i od vas da vi nama izlazite u susret rezultat na primjer što se tiče plaćanja starih računa ne, dospjelih nepodmirenih plaćanja dakle kad i mi vama i vi nama izlazimo u susret mislim da bi to trebao biti naš zajednički cilj hvala lijepa Sljedeći govornik e, je gospodin Depre, on je odgovoran za sedam izvješća i jedno zajedničko s gospodinom Lavandovskom. Imate četiri minute. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, dragi kolege. Na početku pregovora Europski parlament je putem odbora Ekon, odnosno e, proračun, za proračun, je definirao e, tri cilja. Stabiliziranje i smanjivanje razinu neplaćenih računa. E, ta razina je porasla bitno u zadnje četiri godine. Drugi cilj, e, spriječiti svađu unutar vijeća, odnosno s vijećem, vezano uz e, e, status posebnih instrumenata, pogotovo vezanih uz plaćanja. I treće, zajedno sa drugim institucijama riješiti problem neplaćenih računa, odnosno e, smanjiti njihov iznos kako bi bio e, prihvatljiv. La većina sastanaka je prošla tako da je vijeće govorilo e, da nemaju zajednički stav. Kakva je, kakva je bilanca kad je riječ o plaćanju? Za 2014. godine tri zarez 3,5 milijarde e, eura je bio iznos. To je ono što smo mi tražili na početku. Kao što sam rekao, da mi smo tražili da komisija oni su dakle smatrali da je 4,2 milijarde potrebno za 2014. godine, da je taj iznos potreban da se ne nastavlja situacija s neplaćenim računima. nije mog, isto tako nije mogao postići, nije se mogao postići dogovor između komisije, vijeća i parlamenta vezano uz neiskorištena sredstva u iznosu od 355 milijuna. Dakle, e, raste iznos neplaćenih računa i komisija treba predstaviti u trećem mjesecu iduće godine e, stanje vezano uz neplaćene račune te predložiti scenarij rješavanja tog problema. Tražimo od vijeća da da se drži onoga što je dogovoreno, a to je da će prije e, predstavljanja nacrta proračuna za 2016. godinu da će tri institucije e, predstaviti zajednički dogovor. Trebamo doći do dogovora e, kao, što je on postignut e, u ponedjeljak navečer u odboru za proračun. I Isto tako postoje određeni problemi koji na neki način su stavljeni po tepih. 30 milijuna ovdje, 15 milijuna e, ondje. Te stvari prolaze neopaženo. I Mm, isto tako e, želim zaboraviti obsesiju e, vijeća da traži pojedine države članice da daju određene dodatke koji proizlaze iz e, njihovog BND-a. I gospodin Levandovski će govoriti o dokumentu koji smo zajednički pripremili neovisno o tome što ja mislim o izvješću, um, o bivšem premijeru koji je um, zapravo začetnik svega ovoga. Hvala. Thank you. You have announced... Hvala, najavili ste su izvjestitelja i dakle dajem riječ gospodinu Levandovskom na četiri minute. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, draga Kristilina, ovoj tjedan završavamo jedan težak e, proces e, za proračun 2014. i 2015. I također imamo izmjenu uredbi o vlastitim resursima Europske unije što je tražio Europski parlament. Prvi puta nisam sudjelovao u miranju. međutim u ovim pregovorima se uvijek postavljaju neki posebni uvjeti. Prošle godine su se ti ticali financijskih izgleda i također poklapanjem, e, poklapanja sa ovim ovogodišnjim proračunom. Zatim ove godine smo imali još jednu posebnu okolnost plaćanja na temelju nacionalnih doprinosa i PDV-a i to je zakomplicirano u pregovore. I svake godine imamo problem. Nacrt proračuna nije izmišljotina komisije, ne nastaje sam po sebi, nego se provjerava prije i to vrlo konzervativnim ocjenama. Pričamo se uzimaju u obzir i ocjene koje daju zemlje članice. Zbog toga je došlo do frustracije u posljednjim pregovorima tu svotu zatim osporavaju zemlje članice u posljednjoj fazi pregovora. I to se onda dogodilo. A ove godine smo imali još jednu posebnu fazu, odnosno e, promjenu u osnovici za izračun za e, BNP i PDV. Za neke zemlje članice je to bila dobra vijest, za druge loša. Neki su plaćali zbog toga više, neke manje. Velika Britanija i Finska su je da im se povise doprinosi. Sve do kraja proračuna zemlje članice nisu uspjele usuglasiti svoj stav. Međutim, od parlamenta su očekivali ubrzani postupak. Treba isplatiti rate. I mi smo zapravo primijetili ovaj paradoks. Dakle, s jedne strane se nastoje ubrzati, a s druge strane se koči. Govorilo se također i o vlastitim resursima i to se smatralo također dijelom dogovora. Sada je pred nama proračun za 2014. i 2015. i smatramo pozitivnim ispravke iz uredbe o vlastitim sredstvima. To su dvije ispravke koje omogućuju veću transparentnost u financijskoj situaciji Europske unije i obvezu izvješćivanja Europskom parlamentu o kašnjenju s plaćanjima i o rezultatu europskog proračuna. Ne žalimo se. Samo iznosimo kritičke primjedbe kao što je i uobičajeno u zakonodavnom postupku. Te statističke promjene su predložile same zemlje članice i one ponekad mogu olakšati izračun koji obavlja Europska komisija. Dovedene su teškoće, naročito one zemlje koje su manje elastične i koje ne čine odgovarajuće napore u postupku donošenja proračuna. No, taj bi postupak trebalo pojednostavniti kako bismo omogućili veću konkurentnost europskog gospodarstva. Gruti stavovi kompliciraju cijeli sustav i to me dovodi do posljednje napomene, odnosno priznanja skupine o vlastitim sredstvima i također mišljenja odbora za gospodarstvo, odnosno za proračun koji je u svojem prošloga tjedna i sada očekujemo glasovanje na plenarnoj. Hvala gospodine Levandovski, čuli smo sada mišljenje izvjestitelja i sada predajem e, riječ e, državnom tajniku ali je i e, predsjedniku vijeća gospodinu vedova Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine predsjedniče, gospođo Gerogijeva, dame i gospodo. Čast mi je uzeti riječ na današnjoj plenarnoj sjednici u raspravi o političkom sporazumu koji je postignut između vijeća i parlamenta 8.12. za proračun 2015. i o paketu izmjena proračuna za 2014. godinu. Vijeće je formaliziralo već taj dogovor 12. prosinca i sada iščekujemo s velikom nadom ishod glasovanja u Europskom parlamentu koje je predviđeno za sutra. Kao što znate, sporazum je postignut u pregovorima koji su bili naročito složeni zbog različitih otvorenih pitanja koja smo morali riješiti. Mislim da nikad prije kao ove godine smo imali toliko izmjena i dopuna proračuna koje je trebalo usvojiti i također smatram da se nikad nismo suočili sa tako visokim brojem neplaćenih računa od strane Europske unije, a to je okolnost koja je prouzročila intenzivnu raspravu i na kraju te rasprave smo u dogovoru sa komisijom se dogovorili da ćemo započeti jedan proces koji će nam u narednim godinama omogućiti da svedemo zaduženost Europske unije na jednu prihvatljiviju održiviju razinu. O smanjenju otvorenih e, računa bilo je različitih mišljenja i stavova i mislim da smo na kraju ipak iznašli dobar kompromis. Siguran sam dakle da se i Europski parlament e, slaže da to što smo izdvojili 3,5 milijardi više za 2014. godinu predstavlja doista značajan rezultat e, i bitan rezultat za funkcioniranje Europske unije, naročito zato jer se time obustavlja povećanje broja otvorenih računa i također se e, postavljaju osnove za njihovu progresivnu otplatu u narednim godinama. Ukupan iznos za 2015. godinu sastoji se 2818 milijuna eura koje će se e, dobiti zahvaljujući e, rezervi za e, izvanredne slučajeve, zatim 361 milijun eura koji će se postići povećanjem granica rashoda za 2014. i još 350 milijuna eura koji dolaze iz takozvanih specijalnih instrumenata koji se pridodaju rezervi za nepredviđene slučajeve, što znači da je također to, tu postignut dogovor između naših institucija o njihovom uključenju u maksimalne granice rashoda i to također e, podrazumijeva i uviđanje poteškoća zbog nesrazmjera između ograničenja proračuna zemalja članica i potreba komisije. Kada je riječ o proračunu za 2015. godinu predviđeno je 145,3 milijarde eura u plaćanjima e, i to predstavlja povećanje od 1,8% u odnosu na izmijenjeni proračun za 2014. 141,2 milijarde za plaćanja što e, predstavlja povećanje od 1,6%. Dakle, tako izvijenja iz proračuna omogućavaju nam također da imamo dovoljnu maržu ispod maksimalne dopuštene granice iz višegodišnjeg financijskog okvira za 2014-2020, što omogućuje Europskoj uniji da ima dovoljno prostora za manevar kako bi mogla reagirati na nepredviđene slučajeve. Uvjeren sam e, da, e, s obzirom na navedeno, će proračun za 2014. godinu osigurati dovoljne resurse za inteligentnu provedbu novih programa, vodeći računa da je tu riječ o novom godišnjem, e, proračunu u novom programskom razdoblju. Evo, samo da navedem neke primjere. Dakle, ne želim naznačiti plaćanja pod poglavljem 1 na konkurentnosti rast i za zapošljavanje gdje su izvojena sredstva za istraživanje, obrazovanje, mala i srednja poduzeća i ona bilježe porast od 33%, znači 3,9 milijarde eura od, u odnosu na proračun 2014. godinu uz odgovarajuće prilagodbe. Također izdvajanja za vanjsku politiku Europske unije su zabilježila značajno povećanje koje iznosi 5,8%. Među ostalim povećanjima želim također istaknuti i dodatna sredstva za nadzor vanjskih granica i za nadzor migracijskih tokova i također za potrebu agencije za financijski nadzor u našim institucijama. Dakle, kada je riječ o mm, poljoprivrednoj politici, izašli smo u susret zahtjevima djelatnika u tom sektoru koji su pogođeni ruskim embargom na izvoz europskih e, proizvoda i oni će dobiti dodatna sredstva za posebnu namjenu i to neće utjecati na e, pričuve za poljoprivredne krize koje ostaju na, u raspolaganju, na raspolaganju za daljne eventualne potrebe ako do takvih dođe u 2015. godine. Smatram da su ovi ostvareni rezultati nešto što treba procijeniti i u svjetlosti vrlo kratkih rokova koje smo imali na raspolaganju za donošenje proračuna za 2015. godinu nakon nepostignutog sporazuma u postupku iz prosinca komisija je podnijela novi prijedlog proračuna za 2015. godinu i predložila je novi kompromis o još neriješenim izmenama proračuna za 2014. godinu 28. studenog. No, unatoč tome smo uspjeli postići dogovor 8.12. i to na vrijeme kako bismo to mogli provesti prije kraja godine i kako bismo onda izbjegli pribjegavanje 12 nama, provizornim 12 nama početkom 2015. godine. Dakle, pregovori su bili vrlo intenzivni i postizanje ovog sporazuma da je doista pozitivan signal o tome da su naše dvije institucije sposobne i znači odgovarajuća rješenja i dogovore u interesu naših građana. Želim također izraziti svoje zadovoljstvo o postignutim rezultatima i želim zahvaliti svim sudionicima u pregovorima, a naročito predsjedniku Artuiju i također trima izvjestiteljima, gospođi Gardija Zabal, gospođi Holmajer i gospodinu Depreo koji su se doista predali ovim pregovorima i zauzeli su konstruktivan i e, suradnički stav kada je to bilo potrebno i želim zahvaliti potpredsjednici Georgijevoj i njezinom osoblju do na tome što su sa velikom nepristranošću olakšali pozitivan ishod pregovora. I na kraju želim izraziti svoje uvjerenje da ovaj dogovor e, postignut sa, e, sa parlamentom predstavlja dosjedan odgovor na tri glavna izazova koja nas očekuju iduće godine, odnosno daljnje smanjenje otvorenih računa, ne u opasnost napore koje poduzimaju zemlje članice u pogledu konsolidacije vlastitih financija i također stavljanje na raspolaganje odgovarajućih resursa za poticanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta, što će donijeti koristi svim europskim građanima. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala predstavniku vijeća, a sada dajem riječ povjerenici Georgijevoj, također imate deset minuta, ali bit ćemo još zadovoljni ako budete kraći. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, na ovoj prilici da se obratim parlamentu prije sutrašnjeg glasovanja o nacrtu izmjena proračuna za 2014. godinu, o proračunu 2015. godine i o mišljenju o izmjenama uredbe 1150. Mislim da se svi slažemo da je da su ovo doista bili teški pregovori i ovo je prva godina novog VFO-a. I tu e, provodimo u praksi ono što je osmišljeno za višegodišnji financijski okvir i također ovo je prvi put da moramo iznaći načine kako bismo stabilizirali razinu neplaćenih računa, a to se događa u trenutku kada brojne zemlje članice se suočavaju sa doista teškom e, situacijom u svojim javnim financijama. No, mi naporno radimo kako bismo iznašli sporazum i zato želim zahvaliti objema granama proračunskih vlasti, proračunskih tijela na tome što su izradili zdrav proračun koji e, omogućuje kontinuitet i koji je predvidljiv, no također, e, što je još važnije, da je znak našim građanima da unatoč poteškoćama i također u unatoč neslaganju možemo pronaći rješenje koje je usmjereno ka njihovim potrebama. E, tu se obraćam predsjedniku i hvala vam lijepa na vašoj vodećoj ulozi u pregovorima i želimo zahvaliti također izvjestiteljima, gospođi Gardija Zabal, gospođi Holmaja, nisam sigurna gdje, ali evo, vidim je, i gospodinu Depreu. I naravno svojem prethodniku, povjereniku Levandoskom, koji se nalazi također ovdje. Želimo zahvaliti na svemu onome što je učinio na svojem prethodnom radnom mjestu i što nam je omogućilo da postignemo ovaj sporazum. Također želim zahvaliti italijanskom predsjedništvu. Ministar Paduan e, je nam se obratio u vrlo kritičnom e, trenutku i mnogi od vas su neumorno radili tijekom ovog procesa. Sada je pred nama rješenje koje nadam se će naići na vaše odobravanje sutra zato jer ono predstavlja doista dobar ishod pregovora. Mi u komisiji vjerujemo da e, je ono što smo bili podnijeli kao izvorni prijedlog e, također u redu, ali možemo prihvatiti ovo što je sada predloženo jer, kao što ste vi sami rekli, to je od ključne važnosti kako bismo mogli provoditi svoje programe i služiti svojom narodu. No, dopustite mi na početku nekoliko riječi o nacrtu izmjena proračuna za 2014. godinu. Sa proračunskog stajališta ovo je bila doista teška godina, zato jer smo se istovremeno suočili sa pritiscima da se otplati i prethodno programsko razdoblje što se dokupljalo u pretokloj godini i također sa prilagodbama, također manjim sredstvima u novom VFO-u i sa potrebom da se iznađe sporazum za dodatne potrebe za 2014. godinu kroz izmjene proračuna i naročito kroz e, nacrt izmjena proračuna broj 3 mobilizacija pričuve za izvanredne događaje i također iskorištavanje prihoda od izvanrednih naplata kazni su bili od ogromnog značaja za dobar ishod proračunskog postupka i mislim da je to otvorilo i vrata za e, dobar ishod proračuna za 2015. godinu. Evo čuli smo sada koje su bile brojke, a sada ću dodati samo nekoliko kratkih napomena, odnosno tri napomene. E, svi imamo koristi od nekih preljevanja i također prenošenja sredstava iz 2015. godine za programe koji nisu e, dovoljno provedeni ove godine i to nam daje dodatna sredstva za otplaćivanje dospjelih faktura i to povisuje e, na ukupnu svotu na 4,250 milijuna, milijarde eura. Tu imamo zatim 2,85 milijarde eura u poglavlju 1b i 750 milijuna za jačanje međunarodnih programa za e, pružanje pomoći ljudima u, različitim e, teškim situacijama u svijetu. Kada je riječ o proračunu za 2015. godinu, dopustite mi da naznačim ono što smatram da je doista vrijedan ishod e, pregovora. Dakle, to je prvo naglasak na ulaganja u našim političkim prioritetima i to ističe da e, sve ono što je potrebno učiniti kako bismo osigurali konkurentnost i također ističe i važnost programa e, za ulaganje od 350 milijardi eura koji smo upravo predstavili. Zatim, u odnosu na proračun 2014. Eh, godine imamo nešto više prostora za manevar i to nam omogućuje da se prilagodimo onim izazovima koje sam spomenula. Kada je riječ eh, o izvojenim sredstvima povećanje je 1,8%, 2,6 milijarde za plaćanja, povećanje je dakle 1,6%. To zapravo eh, znači 2,2 milijarde i to nam omogućuje raspolaganje sredstvima u visini od 3,9 milijardi više za e, e, proračunsko poglavlje 1a i 81 e, milijun eura za poglavlje četvrto. Kao što je predsjednik spomenuo, mi smo izašli u susret potrebama naših poljoprivrednika koji su pogođeni ruskim embargom i također koji su pogođeni padom cijena na E, tržištu mliječnih proizvoda, a pri tome nismo pribjegli e, pričuvi za hitne slučajeve. Također, e, treba istaknuti da svjedočimo i povoljnom razvoju kada je riječ o omjeru između izvojenih sredstava i plaćanja za 2014. i 2015. kao posljedicu onoga što smo mi učinili i taj je omjer 97%, a prosjek je bio 89% u prethodnim godinama, a od 2009. godine to je iznosilo 83%. Što to znači? To znači da će e, biti lakše osporiti one koji kažu da se krećemo prebrzo. Mi smo izašli i u susret zahtjevima parlamenta koje je prihvatilo i vijeće da imamo plan plaćanja jer će nam to omogućiti ostvariti održivost i mogu vas već izvijestiti da e, sljedeće predsjedništvo, latvijsko predsjedništvo, doista ozbiljno hvaća u zadaću. Ja sam se sastala sa ministrom financija i također ministrom vanjskih poslova koji će biti glavne nadležne osobe za ova pitanja u predsjedništvu sljedećih šest mjeseci. E, plan plaćanja sada će nam omogućiti da privedemo kraju ono čemu smo svjedočili ove godine kada je riječ o neplaćenim računima. Naša rasprava o nadolazećim mjesecima će se baviti i posebnim instrumentima. U ovim pregovorima smo se složili da se ne slažemo o tome. Dakle, imamo e, posebni instrument u iznosu od 350 milijuna eura, što je iznad e, gornje granice plaćanja, no to je ostalo otvoreno pitanje, tako da ćemo to ome morati još raspraviti i nadamo se da ćemo i postići konačni sporazum o tome. E, kao što znate, u ovom razdoblju smo se morali e, pozabaviti i e, prilagodbom BNP-a, 9,5 milijardi prilagodbi, što je možda neke zemlje članice iznenadilo. Također, imamo ograničeni prijedlog izmjena kako bi se riješilo to pitanje i moramo se izvijestiti da je osam zemalja članica se odlučilo za default plaćanja i mislim da će sutra parlament, nadam se, dati o tome pozitivno mišljenje. Dopustite mi da u završetku iznesem tri točke. Dakle, prvo, imamo proračun sada i sada trebamo na najbolji mogući način iskoristiti ta sredstva. To je glavni prioritet komisije, usredotočiti se na rezultate i na kvalitetu rashoda. Drugo, Usred pregovora imali smo sastanak e, skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima i ja sam e, imala tu čast da i kao jedna od tih povjerenika sudjelujem u toj e, skupini i mi ćemo i dalje nastaviti raditi na tom postupku i na kraju, ali ne i najmanje važno, mi se Evo, to ste i čuli kada je bila rasprava o novom eh, radnom programu. Mi u komisiji smo odlučni nastaviti ovim putem i provesti ovaj proračun kako bismo pokazali našim građanima da Europska unija održava svoja obećanja, naročito u onim pitanjima koja su njima najvažnija. Hvala. Speaker. Hvala gospođo povjerenice. Sljedeći govornik je e, na dvije minute gospodin Olbricht. Zapravo mi smo vrlo zadovoljni činjenicom da je došlo do kompromisa. Mislim da trebamo biti svjesni činjenice da to zadovoljstvo može biti tek relativno. Naravno, bilo bi bilo bolje uvijek imati proračun e, od sustava jedne dvanaestine. Proračun je uvijek bolja opcija. I treba biti svjestan ono što, čega, što smo mogli imati, ali znamo da su pregovori bili jako teški, to je gospođa povjerenica naglasila. Tijekom tih pregovora bile su neke stvari koje su bile dosta simptomatične. simptomatične. Nismo se usredotočili na proračun za iduću godinu, već smo pokušavali pokriti rupe u proračunu za ovu godinu, do zadnje minute. Zapravo smo razgovarali o pitanjima kako izbjeći katastrofu ove godine. Umjesto rasprave kakve bi to posljedice moglo imati za proračun za iduću godinu. To je bio e, proces bez presedana jer treba reći da je prošle godine e, se radilo o procesu koji je bio vrlo detaljan i sve je bilo vrlo dobro elaborirano i sve ranije e, počelo. Za regionalnu politiku 2014. i 2015. su ključne godine. Prema e, pravilu N plus 2, iduće godine, odnosno ova će godina biti godina zatvaranja računa. Znači, svi zahtjevi za plaćanje trebaju doći tijekom ove iduće godine. I jasno nam je da nam je potrebno više novca. Drugim riječima, naše zadovoljstvo ovim proračunom i ovim pregovorima treba biti, treba biti relativno. Postavlja se pitanje je li ovaj sustav održiv i trajan. Počinjemo sa predstavnicima kluba zastupnika. Prvi riječ ima gospodin Fernandez u ime Pučana. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospođo povjerenice, predstavnici vijeća, dragi kolege, najprije želim čestitati svima koji su sudjelovali u ovim pregovorima jer mislim da je inzistiranje parlamenta, eh, parlamenta omogućilo da eh, dobijemo pristojne izmjene proračuna za 2014. i također i proračun za 2015. a ne smijemo eh, zaboraviti ni e, bitno pitanje plana plaćanja jer radi se o dugovima. Također je vrlo važno za europske investicije i za naše prioritete, a to su gospodarski rast i zapošljavanje. To će nam e, omogućiti da stabiliziramo razinu dugovanja e, u 2014. radi se o gotovo 4 milijarde E, ekstra primanja koji će nam pomoći da platimo dio neplaćenih računa e, što je rezultat nekih globa i e, sličnih izvora prihoda. Veliki broj neplaćenih računa je potpuno neprihvatljiv. Sada što se tiče 2015 uspjeli smo e, smanjiti rezove koje je vijeće predlagalo i dobili smo e, sredstva za e, razvoj i rast. Također smo dobili sredstva za humanitarnu pomoć. Za 2015. moramo imati jasan plan kako bismo otplatili neplaćene račune. Europska unija mora pokazati jednaku strogost prema sebi kakvu zahtjeva od zemalja članica i mora e, tu pokazati rezultate, odnosno e, ostvariti ciljeve koji su usvojeni u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na dvije minute, gospodin Gajer. Hvala gospođo predsjedateljice. E, gospođo e, Georgijeva, gospodine Delavidova, ja se u ime socijaldemokrata priključujem ne priključujem e, čestitkama, osobito ne čestitam vijeću, jer nije moguće dovoljno naglasiti da ako se u toku pregovora da vijeću treba 21 dan da uopće nađe zajedničku poziciju i da onda nakon prekida prvih pregovora, e, prve faze pregovora se e, e, to mora s mukom nastavljati onda se tu nema na čemu čestitati ali što je tu dobro ovo što sada doživljavamo su neke izvjesna, na izvjestan način psihoterapija terapija. E, vijeće je e, još do prije nekoliko godina vjerovalo da su brojke koje podastere komisija, komisija pogrešne, sad je to iza nas e, Vijeće je sad reklo da e, spremni smo dati svjež novac u europski proračun jer ne možemo više poreći da imamo situaciju krize i to je dobro. Ali sad smo došli do faze gdje sad trebamo e, ozdravljenje i zato mi je drago što ste već gospođo e, povjerenice u dijalogu sa latvijskim predsjedništvom koje preuzima predsjedništvo u drugoj polovici, u prvoj polovici 2015. Mi ne možemo zamisliti ništa drugo nego da e, redovito od vas, gospođo povjerenice, dobivamo izvještaje o tome kako se brojke razvijaju. Ja vjerujem da su prognoze točne i vjerujem da je novac koji sad imamo da će biti dostatak kako bismo e, ograničili tu krizu sa plaćanjem dospjelih e, računa ja se nadam da će nakon ovih obećanja slijediti i e, izvršenja tih obećanja. Mi smo u prošlosti bili jako strpljivi i nadam se da ćemo e, da to u buduće nećemo zažaliti. Hvala lijepa. sada na dvije i pol minute sljedeći govornik je gospodin Kolmer. Hvala gospođo predsjedateljice. E, pozdravljam povjerenicu i predstavnike vijeća i naravno čestitam svima koji su sudjelovali na eh, u ovim eh, pregovorima i razredi ovih dosija iako mi uopće nismo zadovoljni sa eh, rezultatima E, ovog tjedna ćemo donijeti cijeli niz mjera, pritom se radi o različitim izmjenama proračuna za 2014. Radi se o pomoći u slučajevima katastrofa, radi se o nekim tehničkim prilagodbama e, i to podržavamo, ali radi se i o financiranju otvorenih neplaćenih računa, to je naravno bitno i od egzistencijalne važnosti, ali ovi kompromisi koji su postignuti niz daleka nisu dovoljni. Ono što je predviđeno je oko 4, dodatno 4 milijarde, ali Europska unija ima dugova u iznosu 23 milijarde eura, dakle dugovi u obliku neplaćenih računa su dugovi i to se mora platiti mi kao e, mi klub zastupnika e, zastupnika ECR odbijamo takav e, takvo ponašanje mi se moramo E, mi moramo biti svjesni uvjeta u kojima započinjemo godinu 2015. a to je da ćemo imati 20 milijardi eura dugova i time će se e, ukupni proračun od 141 milijardu eura smanjiti zapravo za na 120 e, milijardi eura a istovremeno imamo sredstva odobrena za buduće programe ja se pitam kako možemo uh, uspjeti se to isfinancirati ja smatram da nećemo uspjeti osim ako uvedemo nova pravila ako smo već uh, preuzeli obaveze koje još nismo uh, izvršili, onda je cijela situacija vrlo dramatična. E, cijela ta situacija je vrlo kompleksna, tu se radi o različitim mjerama, e, financiranjima, upotrebljavaju se razni termini, to sve skupa nije transparentno, to me sve podsjeća više na jezik Đorđa Orvela koji je svojedobno predvidio da će političari govoriti jednog dana tako da ih građani više neće moći razumjeti. I za kraj prvotni prijedlog komisije e, od e, od 120 milijardi vijeće e, govornik je prekinut. Imali ste dvije i pol minute na raspolaganju. Ispričavam se što vas prekidam, ali želim da raspravu završimo na vrijeme. Sljedeći govornik je e, na dvije i pol minute gospodin Michel Artui, predsjednik odbora za... Hvala. Hvala izvjestiteljima, odnosno izvjestiteljima. Hvala i gospođi Georgijevoj, talijanskom predsjedništvu i prije svega veleposlaniku. E, prije nego što glasujemo o proračunu, treba reći da trebamo izraziti svoju nadu i žaljenje. Bilo nam je tekom tri mjeseca e, nemoguće zapravo postići dogovor. Trebalo je čekati 28. dan, zadnji dan postupka mirenja da nam vijeće iznese svoje prijedloge, koji nažalost nisu bili prihvatljivi. E, kumuliranje neplaćenih računa iznosi 30 e, e, milijardi. I to je nešto što dovodi u pitanje kredibilitet Europske unije. Stav vijeća je paradoksalan. 2014. godine Unija je imala 5 e, milijardi dodatnih prihoda zahvaljujući e, novčanim kaznama i drugim stvarima. Međutim, e, vijeće nije prihvatilo prijedlog koji se odnosio na to. Nacionalne vlade odbijaju prihvatiti odgovornost. On, Bez pregovora ministur, ministri nastoje ispasti dobri upravitelji, a pritom ne obavljaju svoju dužnost. U svakom slučaju ono što mi tražimo može tek stabilizirati europski dug. Tu smo za 2014. godinu očekivali e, nešto više od 4 e, milijardi eura. Dobili smo nešto više od 3,5 milijarde. E, ukupno smo dobili 4,8 umjesto 7 milijardi. Dakle, sasvim je jasno, dragi kolege, da iznosi oko kojih smo se dogovorili ne rješavaju problem. Ali ono što predstavlja nadu je obveza svih da se e, očisti taj prikriveni dug koji predstavljaju neplaćeni e, računi i trebamo se do 31.12. ove godine dogovoriti oko razumnog i održivog iznosa i bitno je da se nadiđe taj e, jaz. 2016. godine e, predviđa se revizija e, vfo Hvala vam na pozornosti. Sljedeći govornik na jednu i pol minutu je gospodin Mirijada. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim najprije zahvaliti kolegama, izvjestiteljima e, na svom radu koji su uložili Jasno je da proračun za 2015. pokazuje da postoji veliki raskorak između Europe bogatih i Europe siromašnih. Jasno je da su katastrofalni rezovi još uvijek tu, a ljudi se bore sa, eh, zbog mjera, eh, zbog politike štednje. Eh, situacija, na primjer, u irskom ribarstvu je sve gora i gora, jer E, će 908 milijuna eura biti e, oduzeto tom sektoru. Mi moramo pomoći e, našim građanima koji si ne mogu pomoći sami. Zastrašujuće i ja sam užasnuta što se naš doprinos Ujedinim narodima smanjuje, moramo osigurati da se humanitarna pomoć, e, e, odnosno naša plaćanja za humanitarnu pomoć, da se bitno povećaju kako bismo se nosili sa situacijom milijuna izbjeglica. Ja sam zabrinuta i što se tiče Junkerovog plana. Kada se e, u siječnju usvoji proračun E, jasno je da postoji mnogo razlika za zabrinutost i mnogo pitanja kojima se moramo hitno pozabaviti. Mislim da imate plavu karticu. Prihvaćate li gospođo Rijada? Hvala. Imate 30 sekundi. Izvolite. Ja bih pitala kolegicu, budući da je tražila da se poveća pomoć za izbjeglice i e, da se pruži više sredstava u prihvatnim centrima. Jeste li vidjeli što se događa u Italiji, sve ono što, se, što je danas izašlo na svjetlo? U Rimu stranke i ljevice i desnice su iskorištavali ove e, siromahe, krali su od njih, dogovarali se koliko zaraditi e, upravo na leđima ovih jadnih ljudi. Tako da prije nego što e, tražite više sredstava, jeste li ikada provjerili kamo su ta sredstva, kako se troše ta sredstva? Hvala vam. Imate 30 sekundi za odgovor. Da, nismo išli u detalje, ali potrebno je više transparentnosti. Ljudi moraju znati odakle novac dolazi i kamo ide. Oko toga nema sumnje. Nadam se da ste dobili prijevod. Ispričavam se, imali ste vrijeme za vaše pitanje, gospođa Rijada je odgovorila. Sljedeći gospodin Tarand. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kao, u kao i uvijek u našem klubu zastupnika cijenimo radove naših izvjestitelja u svim ovim godinama za svih pregovora o proračunu. Isto tako se slažemo s ovim e, dogovorom. On svakako nije e, najgori od drugačijih dogovora u proteklih nekoliko godina. No, vjerujem da nam ovaj dogovor ne omogućava da stabiliziramo vrlo tešku situaciju s plaćanjima. Kao što nam je rekao gospodin Deprej, imali smo tri strateška cilja, tri strateška cilja. To je bilo stabiliziranje situacije sa plaćanjima i u tome nismo uspjeli. I neplaćeni računi su se prikupili. Zatim nam je potreban drugačiji pristup o posebnim instrumentima i tu nismo uspjeli jer nismo došli do odluke. I treća stvar, trebali smo plan da riješimo problem neplaćenih trošku, računa i tu nismo uspjeli. Gospođa e, Gartizabal kaže da nije e, zadovoljna ovim brojkama, no moje pitanje je zašto bismo trebali podržati ovakav e, dogovor i zašto se toliko bojimo privremenih dvanaestina? Upravo suprotno, trebali bismo prihvatiti privremene dvanestine, zato što će jedino ta metoda prisiliti e, vlade zemalja članica i vijeće da napokon shvate koliko je ozbiljan ovaj problem, te da se napokon pokrenu i pokušaju pronaći rješenje. Imam toliko toga za reći, no neću sada inzistirati na detaljima, a i ljudi koji rade na proračunu znaju sve o tome. No, gospođo predsjedateljice, dopustite mi da budem malo emotivan na kraju moje treće minute. Ako sutra odbijemo proračun, razmislite o tome. Ako odbijemo, dobit ćemo privremene dvanaestine za jedan, dva mjeseca, ali ćemo dobiti i e, nove okolnosti u kojima će se pripremati e, proračun. Te vidjet će se stvarna uloga ovog e, parlamenta prema Lisabonskom ugovoru. Ako glasamo za proračun, možemo otpjevati uspavanku našoj djeci sa tmurnim riječima. Svi znaju da dogovor ne valja i svi znaju da su dobri momci izgubili. Hvala vam gospodine Tarant. Sljedeći je na minutu i pol gospodin Zani. Hvala vam predsjednice. Mislim da ovaj koji, dogovor koji je postignut je jedina mogućnost e, da imamo dobar e, proračun i da izbjegnemo situaciju sa privremenim dvanestinama. Mi smo uvijek imali čvrsti stav u pregovorima. Jasan problem koji treba riješiti su plaćanja. I nažalost ovaj dogovor ne rješava tu situaciju nego još samo pogoršava. O, za 2014. uspjeli smo dobiti minimalac, no za 2015 za proračun 2015. imamo potpuno krivi stav. Opet smo prihvatili da ćemo žrtvovati plaćanju pred oltarom političkih napora. Sve to nije ozbiljno. Brojke za sljedeću godinu predviđaju 155 milijardi obeza i 141 milijardu e, plaćanja. Dakle, 4 milijarde će, za to ćemo opet imati dug. Sljedeće godine ćemo se ponovno naći u istim uvjetima, možda čak i u gorim. Nije moguće nastaviti raditi na ovaj način. U igri je vjerodostojnost same Europske unije. Mnogi klubovi nas žele držati na margini jer tvrde da smo protiv Europske unije. Nasmijava nas da su ti kolegi zapravo eksponenti stranaka koje vode sve zemlje Europske unije, a upravo su oni spremni ostaviti Europu bez resursa. Talijansko predsjedništvo koje toliko zagovara promjene i zagovara velika ulaganja i zapravo bila sudionik u svemu ovome i to samo pokazuje da je od e, da zapravo dijela ne slijede ono što je rečeno i što se obećaje. Hvala vam. Hvala vam. A sada je gospođa Montel, no ne vidim je, tako da prelazimo na gospodina Rubiga na minutu i pol. Izvolite. Mikrofon. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja mislim da će e, proračun nam postaviti velike izazove. Mi želimo da s jedne strane Europska unija se više ne zadužuje na račun država članica, a to nije moguće da države članice e, svoje dugove utovaraju na Europu, a onda ne poštuju obveze Mislim da Junckerov plan ima veliku šansu da e, ozbiljno razgovaramo o temi vlastitih sredstava. E, recimo o, moramo e, proširiti široko pojasno područje u cijeloj Europi i imati poveznicu sa Europe Connecting Facility E, također moramo dodati tome horizont 2020. E, to je zaista zanimljivo e, kako se sada upuštamo u jednu mrežnu konstrukciju, a onda će sljedeće predsjedništvo imati hrabrost da prihvati e, paket e, za unutarnje tržište. Mislim također da novi projekti e, su, pokazuju i to sasvim jasno, da je ovaj program vrlo privlačan za poslovnu zajednicu. Hvala. Um, Hvala vam, gospodine Rubik. Prije nego što dam e, riječ sljedećom e, govorniku, Maniku, moram e, vam reći da je vijeće moralo napustiti raspravu zbog prethodnih institucionalnih obveza, no vratit će se kasnije. A sada dajem riječ gospodinu Maniku na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Slažem, slažem se sa gospodinom Junkerom kada kaže da moramo promijeniti način rada. Ta je poruka poslana i vijeću, barem kad je riječ o e, pregovorima o proračunu. Zahvaljujući izvjestiteljima i njihovim e, timovima te profesionalnom e, vođenju pregovora uspjeli smo dobiti kompromis. I proračun Europske unije je jedan od najvažnijih instrumenata za pokazivanje solidarnosti između zemalja članica. No osim toga, predstavlja, pokazuje i zajedničke uštede. I to će se dogoditi kada zemlje budu imale bolje koordinirane e, politike. Tada će imati više novaca na računu. Moramo razgovarati i u parlamentu i s ministrima u vijeću te sa zastupnicima nacionalnih parlamenta. Jedino ako budemo radili učinkovito, uspjećemo se suočiti sa najvećim izazovima 21. stoljeća. To je energetska sigurnost, sigurnost energetske opskrbe, klimatske promjene i e, sigurnost naših građana. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Ashworth na jednu i pol minutu. Gospođo predsjednice, Pozdravljam činjenicu da je ovaj proračun u okviru uh, granica definiranih višegodišnjim financijskim okvirom i da je naglasak stavljen na uh, otvaranje radnih mjesta. Time se pokazuje da pokušavamo zadovoljiti potrebe naših građana i s time sam doista zadovoljan. No, razočaran sam što nije uloženo više napora u rješavanje problema neplaćenih računa. Smatram da je to neprihvatljivo. u povijesti smo uvijek trošili više nego što smo imali. To znači da smo trošili više nego što smo imali prihoda na raspolaganju. A mi ne možemo tražiti samo prihode. Najprije bismo trebali iskoristiti resurse koje imamo i to na učinkovitiji način. Trebali smo zatim prioritizirati što ćemo plaćati, dakle na temelju vrijednosti. No, da bismo uspjeli u tome, moramo imati veću ulogu. Ulogu u nadzoru e, donošenja proračuna, e, nadzor u provedbi e, proračuna, te moramo imati bolju ulogu u nadzoru na što je novac potrošen, te je li vrijednost, dakle, jesmo li dobili odgovarajuću vrijednost za novac. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Torvalds. Micro, arvoisa puhemies ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei suomalaista eli. da ja sam sada htio napraviti nešto neuobičajeno nešto što nije tipično finski. Htio sam reći hvala vam puno. Blagodaria komisar Želim zahvaliti svim izvjestiteljima, a osim izvjestiteljima želim zahvaliti i našim e, asistentima. Osim toga želim zahvaliti talijanskom predsjedništvu i oni su radili na postizanju dobrog rezultata. A posebno hvala ide i vijeću. Vijeće e, je bilo vrlo hrabro u borbi protiv parlamenta. E, vijeće u, na ruskom je Sovjet. I to pokazuje zapravo njihovu stvrdoglavost i zato je i ova pobjeda toliko slatka. Hvala vam. A sljedeći govornik je na jednu minutu i pol gospodine Činike. Hvala vam. Kolege zastupnici, za koga vi radite? To se ne pitam samo ja. To se pitaju i građani koji su vas izabrali i ne možemo ih niti kriviti jer u ovom domu smo dali legitimnost jednoj neoliberalnoj komisiji koja je zapravo koja služi samo najmoćnijima a, a plašiti grčki narod je zapravo dio njezina mandata danas govorimo o proračunu Europske unije za 2015. to je jedan od malobrojnih instrumenata koji nam ostaju na razini Europske unije za dakle solidarnost a danas što vidimo? Imamo jedan anemični proračun. Proračun čiji je cilj uništiti europsko gospodarstvo, čiji je cilj produbiti jaz između sjevera i juga i koje daje krila fantazmu fašizma. Sutra bi ovaj parlament morao biti hrabar i odbaciti ovaj proračun koji je antievropski, antisocijalni i za štednju. Sutra Europski parlament može jasno i glasno reći da Europa u kojoj su Grčka, Španjolska i e, Njemačka i narodi europski. Dakle, parlament može učiniti to ili može ići onim neodgovornim putem, a to će dovesti do osiromašenja kontinenta i građana da nas vode financijski vampiri, to smo već odavno znali. No za koga doista radite vi? Sutra ćete imati prilike to pokazati. Hvala vam. Imate e, plavi karton gospodina Veotija. Hoćete li prihvatiti? Dobro, vi, gospodine Veoti, izvolite. Imate 30 sekundi. Uvaženi zastupniče Ečenike, nešto što ste rekli je vrlo interesantno. E, interesantni su i amandmani koji ste podnijeli upravo u posljednjih nekoliko sati. Ovo ste definirali pantomimom. Žao mi je što niste bili prisutni u tim istim pregovorima. Jer bismo onda tada mnogo ranije mogli čuti vašu, e, vaše mišljenje i možda pripremiti proračun koji nije ovako loš kao što ste ga vi opisali. Želim čuti što smatrate da smo morali poboljšati i pozivam vas da e, sljedeće godine se malo ranije uključite u pregovore. Gospodine Čenike, izvolite. Imate 30 sekundi za odgovor. Bio sam u, odboru za proračune kao i ostali zastupnici. Podnosio sam amandmane. Mislim da je rad Ujedinjene ljevice bio e, sasvim u redu i u principu nisam čuo nikakvo pitanje u vašem govoru, tako da vam nemam na što odgovoriti. Uh, Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Škrlec na jednu minutu. Hvala poštovana predsjednice, cijenjeni kolege i kolegice. Posljedice sve učestalijih ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovane klimatskim promjenama imaju razorne učinke u pojedinim regijama Europske unije mijenjaju živote tisuće građana i uzrokuju velike ekonomske štete. eighty milijuna europskog novca izdvaja se ove godine za saniranje štete nastalih u poplavama. hrvatska je samo jedan od primjera gdje su poplave u slavoniji uzrokovale štetu od one hundred and ninety milijuna eura. prevencija klimatskih promjena i njenih štetnih posljedica treba biti vodeća politika eu europa mora početi pametnije upravljati našim novcem ova sredstva imala bi puno veći učinak u prevenciji klimatskih promjena kojima možemo izbjeći ovakve katastrofalne prirodne pojave. kohezijska politika je najbolji način poticanja država članica i graničnih država na suradnju u tom području. projekti kohezijske politike namijenjeni prevenciji posljedica klimatskih promjena stvaraju kvalitetnija i održiva radna mjesta. to je održivi način stabilizacije ekonomije manje razvijenih zemalja članica komisija u tu svrhu ima ključnu ulogu u osiguravanju sredstava za realizaciju projekata prevencije te stoga pozivam sva nadležna tijela na snažniju predanost ka ostvarenju tog cilja. hvala. vam, a sljedeći je na dvije minute Evo, opet smo ovdje i opet razgovaramo o temi proračuna Europske unije za 2015. Htio bih vam objasniti na koji način se NATO gleda u Jedinoj kraljevini. Postoji percepcija da porezni obveznici doprinose sve više i više, a zapravo ne dobivaju isto natrag. Zbog toga ponovna kalkulacija BND-a i doprinosa Velike Britanije na 1,7 milijarde ne najlazi baš na zeleno svjetlo. E, po kalkulacijama, po tim istim kalkulacijama Italija i Grčka plaćaju više, a Njemačka manje. U svibnju preko 50% glasova u Ujedinjenoj Kraljevini je otišlo strankama koje žele manje Europe. To nije stav manjine u Europskoj uniji. Bojim se da je to stav većine. Ako ništa drugo, podcjenjujemo podatke. E, Nedavna istraživanja javnog mnjenja su pokazala da većina želi da, da 58% ispitanika želi da Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju. Da se vratim na proračun. Ovo je elegantan kompromis, no to je kompromis između vijeća, komisije i parlamenta. Ja shvaćam da je ovo kompromis kojeg mnogi, ako ne i većina zastupnika, s njime nisu zadovoljni iako će možda na kraju najvjerojatnije i glasati za. No to, je, to upravo pokazuje jaz između onoga što se događa ovdje i u Jedinjenoj kraljevini. E, Britanci neće prihvatiti taj kompromis. Jaz između Evropske, unije i Velike Britanije nije duboko plavo more, već osnovne razlike u vjerovanju što bi zapravo Europa trebala biti. Hvala. Sljedeći je Sinadinos na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, u mojoj zemlji, u Grčkoj, imamo situaciju gdje ljudi ostaju bez domova i mi smo pokušali doći do europske solidarnosti kroz sustav. Ali sada se pokazuje pravo lice Europske unije. Sve se svodi na obranu interesa Europske unije, a pojedine zemlje dobivaju samo mrvice sa stola Europske unije. Mi u Grčkoj Imamo nevjerojatne razine nezaposlenosti, ljudi upadaju u siromaštvo i nije teško shvatiti zbog čega postoji toliko niska razina podrške Europskoj uniji. Sučavamo se sa svojevrsnim gospodarskim i političkim rasizmom koji se ponovno pokazuje kroz ovu raspravu o proračunu. Želimo više poštovanja i veću solidarnost. Gospodin Murešan na minutu i pol. Zahvaljujem kolege povjereniće. Europska unija ima proračun za 2015. Bez sumlje to je dobra vijest za Europu. Svi se možemo složiti da bez parlamenta proračunska kriza, a time i blokada mnogih e, programa Europske unije bi postala stvarnost. To bi loše utjecalo na poduzetnike, istraživače i Erasmus studente diljem Europe. No zahvaljujući jasnom, snažnom položaju parlamenta uspjeli smo smanjiti e, većinu rezova koje je predlagalo vijeće i isto tako stabilizirati kašnjenje u plaćanjima. Ako smo to uspjeli, nismo uspjeli cijeli problem riješiti. Još uvijek očekujemo 25 milijardi eura neplaćenih računa do kraja godine. To je ogroman iznos i treba nam plan za rješavanje toga. Zbog toga pozdravljam odluku o sastavljanju plana kojim će se ovi zaostaci smanjiti i tu pozdravljam e, spremnost na suradnju predsjednici Georgijeva na suradnju, na rad s nama, no još uvijek imamo nerješena pitanja. Najvažnija bave se tiču se posebnih instrumenata. I s obzirom da sam ja izvjestitelj o mobilizaciji Europskog fonda za solidarnost, potvrđujem da vijeće još uvijek vjeruje da sredstva koja su na raspolaganju za taj račun moraju biti unutar margina proračuna. To je još jedan način na koji vijeće pokušava smanjiti višegodišnji financijski okvir. Mi u parlamentu jasno smo rekli e, da sredstva i za plaćanje za obaveze e, nadilaze margine, a kao što znate Europska unija ne smije imati e, deficit niti na izvanredan dug. Moramo se pobrinuti da se svi naši računi plate. Zastupnik Von na jednu minutu. Zahvaljujem. Mnogo govorimo o brojkama, o našim proračunskim raspravama, no kad kada zaboravimo na što se zapravo taj novac troši. Ovdje konkretno mislim na korisnike e, europskih investicija. I svi znamo primjere e, korisnika strukturnih fondova, poljoprivrednih fondova, ali rekao bih nešto o ulaganju u sveučilišta. Primjerice, u Walesu nedavno smo dobili obavijest o 750 milijuna e, funti, e, zatim 45 milijuna funti za drugo sveučilište, 20 milijuna funti za treće sveučilište i svi ti projekti, do njih ne bi došlo da nije došlo do ovih investicija od strane Europske unije. I zato e, mogu reći da nisu svi dijelovi Velike Britanije protiv Europske unije. Vidimo i neke prednosti toga. I volio bih da svi u ovom domu prepoznaju važnost ulaganja u inovacije, razvoj, istraživanje, osobito u naše akademske institucije. To je vrlo važno za budućnost našeg gospodarstva. No kako bismo to učinili, potreban nam je europski proračun koji i odgovarajući i koji se usredotočuje na one stvari koje će dovesti do rasta i novih radnih mjesta. Zahvaljujem na minutu i pol zastupnik Kužmuk. Zahvaljujem predsjedateljici. Usprkos stavu vijeća i komisije, usprkos tome što smo morali E, revidirati šest e, nacrta izmjene proračuna. Dakle, usprkos takvoj situaciji vijeće se konačno složilo da uz treći, treću izmjenu proračuna možemo dobiti sredstva za plaćanje neplaćenih računa. To je nešto što će nam omogućiti 141 e, milijardu eura za plaćanje kao što je komisija predložila, a zaključno to znači da ćemo imati 4 milijarde eura više za plaćanja, no nažalost e, iznos neplaćenih računa e, gotovo je 30 milijardi eura. Dakle, problem nismo riješili, samo smo si kupili malo vremena i stvorili određenu likvidnost. Tako sa zabrinutošću e, slušam predloge komisije da se naša pričuva, rezerva od 480 milijardi eura upotrijebi, e, jer ovu rezervu bi trebalo upotrijebiti za e, neke druge svrhe, a ne poljoprivredu. A tijekom 2015. imat ćemo i dalje embargo na poljoprivredne proizvode koji se trebaju izvesti u Rusiju. Taj novac i pričuva rezerva koju govorimo trebala bi se zapravo koristiti za potporu našim fondovima. Hvala vam, zastupnik Omerži, na minutu i pol. Želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom radu, e, podcrtati rad podpredsjednika Tuija i podcrtati konsensus u našoj komisiji da bismo dobili e, e, nešto od vijeća. Međutim, to je vrlo malo, čini mi se, i to ne uređuje problem e, neplaćenih računa, jer ćemo se ponovno naći 2015. sa istim 26 milijardi eura koje nedostaju. Sada e, stoga moramo imati raspravu sa e, vijećem kako bismo našli rješenje e, za nadolazeće godine jer znamo da e, glavni rashodi će biti u 2018. jer je to se tiče e, kohezijskog fonda. Ako ne nađemo rješenja danas, naći ćemo se tada bez rješenja. Situacija će postati nerješiva. E, prema tome vijeća mora naći, oprostite, vrijeme iste, isteklo. E, Na jednu minutu zastupnik Valin. Hvala vam predsjednice. Dogovor o europskom proračunu se trebamo vidjeti kao poraz i to svi mi. To nam mora biti svima jasno poraz za parlament koji nije uspio stvoriti ono što je tražio. Žrtvovani su svi naši prioriteti. Zatim poraz za vijeće, za, to jest za zemlje članice, valjda zato što nisu shvatili da dugovi Europske unije su zapravo njihovi dugovi i da računi koji još moraju biti plaćani, preko 20 milijardi, da stvaraju probleme njima samima, njihovim poduzetnicima, njihovim građanama, građanima i njihovim administracijama. Komisija izgleda da je malo zbunjena. Najprije predlaže brojke za koje smatra da se ne može od njih odmaknuti, a onda ih mijenja bez problema. Mislim da smo ušli u jednu ozbiljnu spiralu u kojoj Evropska unija traži e, štednju od, evrops od evropskih zemalja, zemlje traže više transparentnosti i strože primjere. Mislim da su naši građani se već umorili od ovakve priče. Hvala vam. Na minutu i pol gospodin Kircos. Hvala predsjedateljice. Mislim da kompromis do kojeg smo došli jest prihvatljiv. Njime ćemo moći platiti račune i osnažit ćemo vjerodostojnost Europske unije, a istodobno prikazati situaciju da izgleda kao da je normalna. Da smo imali proračunsku krizu i prelazne dvanaestine, to bi uzrokovalo i praktične i političke probleme, to je jasno. Međutim, proračun nije proračun koji omogućava više Europe, niti dovršetak rada na Europskoj uniji. E, još uvijek smo svak 1% posto iznad BND-a i nismo riješili problem vlastitih prihoda a to nije način na koji se možemo pokrenuti, na koji možemo napredovati. Jasno, euroskeptici e, su ovime dobili jer oni žele da se smanje sredstva Europske unije i ovime će se samo ići na ruku njihovim argumentima o funkcioniranju Europske unije. No nemojmo misliti da je ovo bačen novac, ovo je ulaganje u budućnost Europe u najboljem interesu svih naroda Europe. Hvala. Zahvaljujem na jednu minutu zastupnik na grešku. Zahvaljujem izvjetiteljima na njihovim naporima. Imamo sada proračun za 2015. i to je vrlo dobro. Međutim, to ne znači da su svi problemi riješeni. Konsensus e, je nepotpun. Imamo problem neplaćenih računa, dugova E, e, vijeće u raspravi s komisijem e, nije riješilo problem nezaposlenosti, nemamo dovoljno novca za inovacije, za istraživanje, niti smo riješili problem vlastitih sredstava ja sam stoga razočaran i um, mislim da ćemo od toga trpjeti sljedećih nekoliko godina. E, bez obzira na to što se ovdje kaže, mi u parlamentu mi ćemo raditi za europske građane e, jer e, građani ne vide da su njihovi interesi zaštićeni. Proračun mora biti transparentan. Zahvaljujem zastupnik Barekov na jednu minutu. Dobar večer, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Početkom kolovoza poplave su uništile određena područja Europske unije. Imamo tisuće ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, imamo poginule ljude i bugarska vlada procjenjuje gubitke na 30 milijuna eura. Tražio sam od prethodnog predsjednika komisije, gospodine Barosa, 20 milijuna eura koji nisu odobreni. Nadam se da će e, molba e, najsiromašnije države Europske unije biti saslušana, jer inače tisuće siromašnih obitelji e, će ostati žrtve. Oni čekaju vašu podršku, trebamo novac, stvarnu podršku Europske komisije, jer inače će ovaj proračun uzrokovati smrt ljudi i to će se samo nastaviti događati. E, zastupnica Michels na minutu gospođo predsjednice, dragi kolege, kolegice. Ne bismo trebali lijepo govoriti onom što nije lijepo. E, parlament je, e, je e, tražio da se dodjeli 160 milijardi eura za neplaćene dugove. Sada imamo 141 milijardu E, e, rezovi se dešavaju u kohezijskoj politici e, strukturnih fondova kod Erasmusa Plus i kreativne Europe. Mi smatramo da je to neodgovorno. Opet nam vijeće postavlja metodu uzmi ili umri i daje nam nezadovoljavajući proračun E, to je proračun za nuždu. E, to je neozbiljno i stoga moj klub zastupnika neće glasati za ovaj proračun. Hvala lijepa kolegici Mihals. E, kolega Mah ima jednu minutu. Da. Europska unija ima proračun od, od 140 eh, milijardi eura. E, to je relativno malo, to je manje od 1% eh, BDP-a država članica, ali to je vrlo mnogo ako neko odlučuje o 140 milijardi eura. Ako pogledamo što se ovdje predlaže, onda imamo e, mnogo uludog trošenja, razbačivanja novcem, a neke države dobivaju više, neke manje. Ako pogledamo e, kad bismo srezali e, plaćanja država članica Europskoj uniji, onda bi od toga svi profitirali. Mm, države koje ta sredstva dobiju oni e, se više ne trebaju toliko zaduživati. Hvala lijepa. E, kolega Marinesku ima minutu i pol. On je ovdje. A onda dvije minute e, kolega Denano. Gospodine predsjedniče, imamo ovdje proračunski postup postupak koji je kaotičan. Mi smo ovdje eh, taoci, mi trebamo preuzeti eh, proračunsku odgovornost, a komisija je eh, spremna prihvatiti kompromis snižavanja. Trebamo biti oprezni jer imamo mnogo neplaćih računa mm, mm moramo prilagoditi sredstva za plaćanje e, e, jer se e, taj jaz stalno povećava ova, ovi neplaćeni računi dovode u pitanje vjerodostojnost Europske unije. E, e, izmijenjeni budžet za 2014. je bio e, potreban. Ja bih htio zahvaliti i čestitati izvjestiteljima koji su došli do ovog rezultata, rezultata, ali trebali smo promijeniti stvari u budućnosti. Mi smo se borili za klauzulu revizije za 2016 kako bismo eh, imali ambiciozni proračun Europske unije, kako bismo odgovorili na očekivanja europskih eh, građana. Moramo se i dalje eh, boriti za europsku fiskalnu politiku. Da sustav I want my money back neće dozvoliti da imamo solidarnu Europu moramo e, imati situaciju u kojoj ćemo izbjeći e, krize u proračunu i e, u neplaćenim računima. Hvala lijepa kolega Denano. Kolega Ošok ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Dame i gospodo, Rad na proračunu Europske unije trajao je dugo i trenutni oblik proračuna posljedica je kompromisa. Uspjeli smo ispopuniti rupe u proračunu, ali ne u potpunosti i svi želimo izbjeći prijelazne dvanaestine. S jedne strane, trenutni proračun ima prednosti, poput povećanih rashoda za obrazovanje, istraživanje, razvoj, i poticaj gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta. I to osobito što se tiče bolje kohezije između pojedinih regija. No, s druge strane, pitam se o problemu neplaćenih računa gdje su postojala velika obećanja da će države članice riješiti problem. Dame gospoda, kako ćemo to učiniti u trenutnom proračunu? 4,8 milijardi bit će posvećeno neplaćenim računima iz prethodnih godina. No bojim se da će računi koji se gomilaju ostati problem i sada je to jasno. Sljedeći govornik Ošuk, hvala zahvaljujem, sljedeći govornik gospodin Moj. Hvala vam. Drago mi je da se ovdje govori o Sardini i o solidarnosti i u novom paketu za proračun za 2014. i 2015. Solidarnost je potrebna kako bismo pomogli onima koji su doživjeli strašne poplave. Te su se poplave dogodile na Sardiniji u studenom 2013. Poplave su e, napravile štetu od više od 600 milijuna eura. 16 milijuna eura koje predviđa ovaj fond morat će pokriti troškove za infrastrukturu, za vodnu mrežu, te javne i privatne zgrade, te domove mnogobrojnih građana koji su si morali obnoviti život. No danas ovdje tražim i talijansko predsjedništvo i komisiju da se taj novac iskoristi isključivo tamo gdje su potrošeni. Prečesto su regionalne uprave se morale boriti sa korupcijom i nezakonitim korištenjem europskih fondova. Stoga je vrlo važno pomno pratiti i osigurati da svaki potrošeni euro bude potrošen na ponovnu izgradnju naše e, zemlje. Hvala lijepa moj eh, koleg Ciku ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Mislim da je jako važno, baš kao što je učinila moja kolegica, prisjetiti se da u ovom proračunu imamo i sredstva iz Fonda za solidarnost. Sredstva koja su namijenjena Sardiniji, Sardini koja, koju su pogodile strašne poplave. Tada je poginulo 16 osoba. I mislim da bismo sutra trebali e, jedinstveno glasati. Naravno to neće, e, to se ne odnosi samo na Sardiniju, već na Grčku, Sloveniju, e, Hrvatsku. Govorimo o čitavom nizu zemalja koje su doista doživjele drame, koje su stvorile ogromne štete, ali koje su još dodatno naštetile već i onako osjetljivim i ranjivim e, skupanima. Pozivam talijansku vladu nakon zahtjeva koje je podnijela već i komisija, ako, se odnosi na to e, kamo će biti namijenjena ova sredstva. Potrebna nam je jasnoća, potrebna nam je transparentnost i potrebno nam je konkretno i brzo djelovanje. Ne možemo više ostavljati ove ljude da proživljavaju svoju dramu. Svoju su dramu već proživjeli i trebamo im pomoći da se što prije izvuku iz te situacije. Stoga želim jedinstveno i snažno, e, snažnu poruku na našem glasanju sutra. Hvala kolega Ciku. Slijedi kolega Vioti. Hvala vam. Na kraju ove faze koja je bila stvarno jako komplicirana i jako dugačka, najprije želim zahvaliti e, predsjedniku e, Artuiju te našim izvjestiteljicama te izvjestitelju za proračun. Ova je faza bila strašno složena. I žao mi što kao Talijan moram reći da naše predsjedništvo koje iako je ostvarilo značajan rezultat um, i na tome im zahvaljujem, ipak na kraju moram reći da mi je žao što su se malo prekasno uh, pokrenuli. No, osim toga moram još nešto reći, ako mi dopustite. Čini mi se da nemamo da se vidi e, nedostatak poštovanja prema ovom parlamentu. Prisjetimo se, ovo je jedina institucija koja je direktno izabrana od strane europskih građana i na tome moramo raditi. E, kašnjenja, odugovlačenja i takvi, takvo postupanje će nas doista dovesti do eurofobije i antieuropeizma. Sustav u kojem danas radimo je složen, zatim tu je tema neplaćenih računa, tema proračuna za sljedeću godinu koji se stalno smanjuje. I svaki puta kada se vratimo u naše zemlje i e, razgovaramo sa mladima koji imaju interesantne projekte, kad razgovaramo sa sveučilištima, sa gradonačelnicima, sa našim poduzetnicima, e, oni, njima moramo dati garancije o svemu ovome što mi obećavamo. Mi moramo imati jamstva da će dugovi biti plaćeni i da će se obveze ispuniti. I zato me brine sve ono što se dogodilo e, do sada, a brine me što će se dogoditi sa proračunom za sljedeću godinu. Pretpostavljam da ćemo imati ponovno nacrt izmjene proračuna e, i molim vas sve da se svi potrudimo zato što ne smijemo se dozvoliti da ne ispunimo obećanja koja smo dali našim građanima. Hvala kolega Viodi. Kolega Elo, ima e, predsjedniče. E, želim zahvaliti izvjestiteljima, to je bilo herijski e, istraživanje, rast u Europi će biti zahvalni za ovo. E, moramo ipak nešto reći. na području inovacija imamo neka zaostala plaćanja i tu imamo i rezemo. rezemo. E, pa neki direktori možda razmišljaju da li uopće mogu potpisati ugovore jer e, e, neće biti novca. Moram reći jasno, ako horizont postane izvor za novu štednju, to je vrlo lako e, opljačkati takav fond. Lakše to nego se suprotstaviti vijeću. E, oduzeti ovom fondu 2,7 milijardi je zaista lakomisleno. E, to neće voditi u Europi do rasta. Ne možemo uvijek izabrati najjednostavniji put to nas uvijek košta. Plaćamo to pomanjkanjem inovacija. Hvala. Hvala lijepa kolega Elo, a sada jedna minutu kolega Tan. Ja bih htio ovdje zahvaliti kolegama u parlamentu ovo je zaista bio veliki angažman koji je doveo i do rješenja. Ali ove godine smo imali e, e, beskonačno navlačanje. To se uvijek e, imamo države članice koje neće povući i uložiti dovoljne napore. Moramo vidjeti kako će se e, ovi problemi sa plaćanjima ipak riješiti i kako e, države članice e, ne bi govorile jedno, a onda radile drugo. Moramo podržavati sve učilišta i druge znanstvene institucije. U Holandiji smo tu već nešto napravili, ali trebamo ići dalje. Hvala Kolega Stehovski ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih u prvom redu zahvalio izvjestiteljima, povjerenici i drugima koji su radili na ovome. Dragi kolege i kolegice, mi znamo da bez jasnog stajališta parlamenta ovi pregovori bi bili završili u fijasku. Drago mi je što smo ovdje e, dobili proračun i da ne moramo raditi sa privremenim dvanaestinama jer bi to ugrozilo e, kredibilnost Europske unije a i egzistenciju naših studenata. Imamo jedan dobar paket za rast i zapošljavanje. To je dobro za budućnost. Ukupno je rezultat naravno kompromis ali tu imam nekoliko primjedbi. Kao izvjestitelj za e, odbor Libe, za e, proračun, e, jedna me točka jako razočarala. U ovom trenutku imamo jedan veliki val izbjeglica iz područja sukoba, a taj će se val povećati. Zato moramo Frontexu dati više sredstava kako bi se kako bi imali dovoljno sredstava i kapaciteta da se suoče s tim problemom. Ako ovdje režemo sredstva onda e, će to smanjiti e, ili ograničiti e, kapacitete ovih agencija. Hvala lijepa kolega Stehovski. Kolega Lamasur ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedni. Ovaj kompromis je bio potreban i ja čestitam akterima. Bilo je izvan pi pitanja da ne slijedimo plan Junkera. Ali e, mi smo e, u proračunskoj krizi i izgleda kao da smo svi se složili da bismo E, financirali e, nešto što će ići na uštrb zajedničkog proračuna. Mi e, kao da niječemo neke probleme. Kako ćemo dati autentična vlastita sredstva Europskoj uniji? Plan Junkera E, nema dovoljno investicija koje treba Europska unija. Mm, što će se dogoditi sa eurozonom? Tko će platiti i kako? E, recimo e, vojne intervencije protiv islamističkih terorista. Sada je došao trenutak da si postavimo ta pitanja i to svi zajedno. Hvala. Hvala lijepa kolega su e, Kolega Sarbama, ima jednu minutu. Mi, smo postigli sporazum o proračuna za sljedeću godinu. Hvala. Hvala svima koji su na tome radili. E, zaslužuju našu zahvalnost. E, mi smo izbjegli e, totalni kolaps e, i riješili problem deficita. E, rad Pučana je donio plodove. Imamo sada novce za programe istraživanja, imamo financiranje rasta tih projekata ja podržavam ove rezultate, međutim nemamo mnogo toga što bismo trebali slaviti. Vidimo da ćemo sljedeće godine imati još teže pregovore. E, ne, ne možete e, stvoriti nešto iz ničega. U e, države članice su djelovale sebično Recimo, e, e, instrument fleksibilnosti je potpuno e, zanemaren. Ako države, kad bi države članice malo ozbiljnije shvaćale europske projekte, bile bi, onda bismo imali bolje rezultate. Ta sebičnost mora prestati, moramo imati više sinergije. Nemamo dokaza za tu sinergiju u sadašnjem trenutku. Hvala lijepa kolega Sarvama. E, minutu i pol ima kolegica Komi. Hvala vam predsjedniče. Sporazum koji je postignut o izmjeni proračuna za 2014. te o općem proračunu za 2015. je definitivno pozitivan, zato što se spriječava režim 12-ina koji bi e, uveo vrlo kompliciran i nepovoljan sustav. Pri postizanju tih rezultata bilo je stvarno velikih potiškoća i to nas potiče da krenemo u reformu sustava vlastitih sredstava Europske unije. Reforma tog sustava bi nam dopustila da budemo autonomni i smatram da bi cijeli sustav bio učinkovitiji i koncentriran na ciljeve koje je potrebno postići bez da moramo ovisiti o nacionalnim rezervama a danas je to još veći problem s obzirom na kriznu situaciju. Što se tiče izmjenu proračuna za 2014. drago mi je da smo uspjeli pronaći odgovarajuća sredstva, no ne slažem se da koristimo sredstva za 2015. Solidarnost za prirodne katastrofe ili e, zbog e, ekonomsku štetu ne smiju poznavati granice. Ako zemlje članice ne mogu pomoći tim pogođenim e, regijama, Europa mora intervenirati. Još jedna ključna točka jest da Europa mora platiti svoje dugove. Zato što ako Europa ne bude prva pružila primjer, nećemo moći tražiti niti od naših građana da pravovremeno plaćaju poreze. Jer mi smo u ovom domu odobrili direktivu o zakašnjelim plaćanjima, tako da mislim da doista moramo ovoj priči stati na kraj. Hvala lijepa kolegice Komi. E, kolega Plenković ima minutu i pol predsjedniče, potovana povjerenice e, georgieva potovani potajniče delavedova prije svega estitam svim kolegama koji su sudjelovali u pregovorima o postizanju kompromisa o izmjenama prorauna za. two thousand and godinu i o proraunu za. two thousand and fifteen godinu posebice stoga što su ovi pregovori voeni evo i na početku druge godine našega aktualnog viegodinjeg financijskog okvira mislim da je one hundred and forty five milijardi eura u e, odobrenim sredstvima za obveze i one hundred and za plaanja kvalitetan kompromis i omoguuje ravnoteu izmeu proraunske discipline i promicanja rasta kao kljunoga cilja naih zajednikih sredstava i redistribucije europskoga prorauna. takoer smatram da moramo veu pozornost posvetiti ispunjavanju ve do sada preuzetih obveza osobito u pogledu plaanja što se godinama pokazuje kao jedan krizni aspekt prorauna europske unije. takoer elim u ovom trenutku spomenuti i vane dogovore koje smo postigli glede sporazuma i fonda za solidarnost posebice za led i poplave koji su se dogodili u hrvatskoj kao i poplave koje su pogodile slavoniju proteklih mjeseci preko sixteen milijuna eura pomoi e hrvatskoj dijelom da sanira štetu koja je ozbiljno pogodila ove godine i to vidimo kakvi su rezultati klimatskih promjena. hvala vam lijepa. E, hvala kolega Plenković. E, kolega van ima minutu i pol. E, mnogo je rečeno u ovoj raspravi, ali želim iskoristiti ovu priliku da e, čestitam povjerenici e, vijeću i našim kolegama na ovom kompromisu. To je pravi plus za nas. Izmijenjeni proračun za 2014. Eh, imamo eh, tu imamo eh, maržu za manevriranje za sljedeće godine. To je jedan od problema. Mm, mm, moramo malo smanjiti proračun, ali moramo s time živjeti. NIP e za 2015. je također važan, naravno sa, eh, sa sljedećim eh, proračunom. Eh, mi kad smo nismo baš popularni kad smo tražili plaćanja, e, zaostala plaćanja. Hvala lijepa i lijepi praznici. Hvala lijepa kolega Van de Kamp. minutu i, polima i pol ima kolega Štefanec. Hvala lijepo ovaj proračun pokazuje da ćemo moći platiti neplaćene račune, e, provesti reforme i stvarati nova radna mjesta. E, Europa mora investirati više u konkurentnost, rast i zapošljavanje. Proračun mora biti u skladu s tim ciljevima moramo se e, koncentrirati na inovacije obrazovanja e, mala i srednja poduzeća i mlade ljude moramo poticati istraživanje razvoj i horizont 2020. Pozdravljam ovaj sporazum koji e, će povećati program za 45 milijuna eura mi imamo 8 milijardi eura eh, za eh, neke projekte. Mislim da će to privući i privatne investicije. Da svjež novac eh, će priticati u proračun, ali moramo tražiti od komisije da nađe nove izvore sredstava za plaćanje e, neplaćenih računa. možda moramo tražiti i sankcije za neplaćene račune. Hvala lijepa. Sada smo na kraju popisa govornika. E, jako kasnimo. Mm, molim da se držite propisanog vremena i u kađi aj postupku jer nemamo puno vremena molim za razumijenje kolegica Šuljin ima riječ hvala za besedo zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali v spravnem postopku sicer sama nisam. hvala lijepa svima koji su eh, sudjelovali u postupku mirenja međutim umjesto eh, sedam milijardi imamo četiri osam milijardi eh, to ne, neće moći stabilizirati neplaćene račune te račune moramo što prije platiti kako bi lokalne zajednice i poduzeća izbjegli problema, probleme. Moramo poštivati ugovore. Bez sredstava nemamo niti godišnjeg programa za razvoj. Ja pozdravljam plan gospodina Junkera za razvoj u okviru e, Fonda za solidarnost e, e, Slovenica će, Slovenija će dobiti 18 milijuna eura. A to ćemo iskoristiti da uklonimo štete od poplava i leda. Kolega Bajtitis ima riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege. Europsko vijeće nas je razočaralo u pregovorima oko proračuna za 2015. Europski parlament je imao vrlo jasan stav o proračunu te o tome da se obveze Europske unije moraju temeljiti na jasnim i dostupnim sredstvima. Ja sam bio odgovoran za mišljenje odbora za vanjske poslove i drago mi je da smo uspjeli ispregovarati povećanje za sredstva za humanitarnu pomoć, za susjedsku politiku te za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku a to je vrlo relevantno s obzirom na događaje ove godine. No, ne slažem se na smanjenom, eh, smanjenim sredstvima za poljoprivredni fond. To će pogoditi brojne poljoprivrednike koji su se pronašli u velikim poteškoćama zbog embarga nametnutog Rusiji. Hvala vam. Hvala kolega bati Kolega Farija ima riječ. Hvala vam. E, gospodine predsjedniče, povjerenice, predstavnici vijeća, uvaženi zastupnici. Ja se nadam da ćemo sutra potvrditi dogovor o proračunu, dakle e, izmjenu proračuna za 2014. i za opći proračun za 2015. Čestitam kolegama koji su sudjelovali u ovim vrlo teškim pregovorima. U parlamentu je ključno imati jasan, e, jasan pregled financijskih obveza zbog prevelikog broja neplaćenih računa. No, nažalost, većina zemalja članica E, i dalje želi da novac koji nije iskorišten da se vrati u njihove e, blagajne. Kao što je rekao kolega Artui. Jasno je da pregovori o proračunu su svaki puta, svake godine sve teži. I da se, ali uvijek se možemo osloniti na privremene e, dvanaestine. Zemlje članice, šefovi država i e, vlada bi morali ulagati u budućnost, morali bi e, razmišljati o transportu i energiji. Gospodin Šoltes ima riječ. Kolega Šoltes, izvolite. zbog nespremnosti država članica e, da već u studenom prihvati e, prijedlog e, komisije za proračun za 2015. morali smo gotovo pristati na privremene dvanaestine. Novac koji je, ima komisija ne bi se onda moglo podijeliti, a to bi imalo posljedice za cijelo Europu Europu. Ponavljam što su kolege rekli, neplaćeni računi dovode u pitanje projekte u Europi. Projekti e, ne mogu ići dalje, a to novi proračun ne rješava u potpunosti e, e, komisija mora ozbiljno e, razmisliti o tome kako da e, taj problem riješi, a ne da ga odgađa za budućnost. E, kolega Marunesku ima riječ. Ja sam sudjelovao na sastanku je se govorilo o planu o investicijama E, to može doći u opasnost jer je proračun sve manje vjerodostan. Mi imamo proračun za sljedeću godinu, a istovremeno smo dogovorili i izmijenjeni proračun za 2014. To se ne bi smjelo raditi E, vijeće ima jednu stvar, komisija drugu. Mi smo prihvatili ono što je rijeklo vijeće. E, e, imamo manjak od 20 milijardi eura. To je nezakoniti deficit. Vijeće za sljedeću godinu mora unijeti reda u proračun i platiti neplaćene račune. Hvala. Hvala kolega Marenesku. Zaključili smo e, postupak Catch the Eye. E, gospođa Georgiva na riječ. Hvala vam. Hvala vam gospodine e, predsjedavajući. I želim vam na kraju reći da se nalazimo u teškoj situaciji. Ovo nije proračun koji nas čini sretnim E, jesmo u razdoblju prije Božića, no ne možemo se smatrati da smo se riješili poteškoća koje su pred nama, jer one su još tu. No u svakom slučaju ovo jest proračun odgovornosti. Za one koji su rekli zašto samo ne uskočimo u privremene dvanaestine, zaboravimo na ovaj dogovor o proračunu, moram vas podsjetiti na dvije stvari. Prvo, da privremene dvanaestine bi nas dovele do najniže razine proračuna samo zato što e, je 2014. dakle vrlo niska osnova. No još važnije, vjerojatnost da ćemo osigurati količinu novca koju sada imamo iz e, novčanih kazni, e, iz nacrta izmjene proračuna broj 3, će biti mnogo niža kada pređemo u sljedeću godinu. E sada, pred ovakvom fiskalnom stvarnošću znači da bismo zapravo imali manje sredstava na raspolaganju ne samo zato što bi privremene dvanaestine u prvim mjesecima značile niži proračun, već i zbog toga što bi ubrizgavanje svježeg novca bilo izgubljeno ili bi bilo e, mnogo niže. To definitivno ne bi moglo riješiti problem, a problem neplaćenih računa. Ja moram priznati da mi je drago da pregovarači, e, dakle dvije strane nadležnih tijela, da su se uspjele dogovoriti ovo, ovaj proračun kojeg nikoga ne čini sretnim, ali pokazuje da smo odgovorni. I ovdje ne želim naglasiti četiri stvari. Prvo, da dovodimo neplaćene račune na razinu koju možemo upravljati. Točnost naših prognoza stoji, očekujemo 25 milijardi do kraja 2014. To je 1,6 milijardi više od onoga što smo imali na početku ove godine. Voljeli bismo da toga nema, voljeli bismo da smo to uspjeli stabilizirati, ali sada barem imamo priliku da krenemo u novu godinu malo manje zabrinuti količinom neplaćenih računa, koja bi bila veća da se nismo uspjeli dogovoriti. Onima koji su govorili o točnosti naših podataka, još jednom ponavljam, ja sam jako ponosna na moj tim u pregovorima, neki od njih sjede iza mene, pokazali smo da smo vrlo jasni, da znamo brojke, da razumijemo trendove i da ćemo jasnoću naših analiza iskoristiti kako bismo definirali jasan plan plaćanja koji će postati stvarnost. Treće, još jednom želim ponoviti onima koji su zabrinuti za naše poljoprivrednike da smo u ovom paketu pronašli način da ne koristimo sredstva predviđena za krize. Dakle, nećemo koristiti ta sredstva Um, za mm, posljedice sankcija uh, u Rusiji i zabrane uvoza proizvoda iz Europske unije u Rusiju. Četvrto, govorili smo i o fondu solidarnosti. Samo zbog toga što smo uspjeli postići dogovor, možemo pružiti pomoć Hrvatskoj u iznosu od otprilike 9 milijuna eura, Bugarskoj 10 1,5 milijuna eura i Srbiji zemlji koja također e, može dobiti našu pomoć s obzirom da je sada u postupku pregovora. No, što je ono najvažnije što zapravo želim reći? Čula sam od e, mnogih zastupnika želju da unaprijedimo naš e, proračunski postupak i da sljedeće godine budemo bolji, da ranije krenemo raditi, da se više trudimo i da postignemo dogovor na e, strukturiranoj osnovi, osnovi koja podrazumijeva i povjerenje. Ono što me je jako brinulo za vrijeme ovih pregovora jest e, to što su pregovori pokazali eroziju povjerenja. A mi za dobrobit naših građana moramo vratiti to povjerenje i moramo izgraditi proračun koji je koji će nas činiti sretniji i e, nadam se da će i pregovori biti jedna e, sretnija prilika. I još jednom zahvaljujem italijanskom predsjedništvu na znoju i na suzama. Hvala pregovaračima i iz Europskog parlamenta. Ono što imamo, ponavljam još jednom, je e, proračun koji pokazuje našu odgovornost. Hvala lijepe povjerenice Georgijeva. E, hvala što ste poštivali e, vrijeme za uzimanje riječi e, gospođa Vidova. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, hvala i vama uvaženi zastupnici na ovoj raspravi. Hvala i vama povjerenica Georgijeva. Postizanje dogovora o proračunu za 2015. te o svim e, izmjenama proračuna za 2014. rekao sam to na početku i ponoviti ću još jednom. Dakle, pokazuje da zapravo dijelimo naše ciljeve i da naši stavovi nisu toliko daleki i da e, sve naše razlike zapravo možemo uspješno riješiti. To je vrlo jasno pokazato u nekoliko navrata. Ove godine postupak donošenja proračuna bio u iznimno teškim okolnostima i samo zahvaljujući naporima svih sudionika smo uspjeli pronaći dogovor o realnom i uravnoteženom proračunu za 2015. te e, riješiti problem rasta neplaćenih računa. Želim reći da je talijansko predsjedništvo zadovoljno ovim ostvarenim rezultatom i e, zahvaljujem svima vama na duhu kojeg ste pokazali te na uloženim naporima. Istovremeno svjesni smo što i stoji u zajedničkim izjavama. Svjesni smo da nas čeka još jako puno posla za sljedeću godinu i nadam se da ćemo moći nastaviti raditi u istom konstruktivnom duhu kao i u posljednjoj fazi naših pregovora. Hvala vam još jednom svima. Hvala gospodine Dela Vidova. Kolegica Gardija Rubijal Saval ima prva riječ kao izvjestiteljica. Hvala vam predsjedniče. Rasprava je bila jako zanimljiva i rasprava je savršeno odražavala sve bojazni parlamenta tokom cijele ove godine i svih nas koji smo radili na proračunu, a posebice koje su nas močile u pregovorima sa vijećem i sa Europskom komisijom. Svi mi koji smo se javili za riječ, mislim da nitko nije spomenuo ozbiljan problem ostataka u plaćanju. Neki od nas su više evropljani, više entuzijasti, drugi su manje. No svi oni koji su se javili, koji su govorili, svi su spomenuli ozbiljan problem e, plaćanja Europske unije. Od 1. siječnja sljedeće godine moramo početi raditi na planu e, plaćanja, na planu rješavanja tih plaćana. Jer svi smo uložili velike nade u taj plan i to je bio naš uvjet da prihvatimo ovaj e, proračun. Kao što smo čuli već puno puta, ovaj proračun ne zadovoljava nas u parlament u parlamentu i, e, zbog to, i to zato što mislimo da Evropski, Evropska unija može imati puno bolji proračun. Ovim se proračunom bi se trebali financirati brojni europski projekti, a mislim da neće uspjeti. No, e, zato nisam zadovoljna. No, s druge strane, da nemamo ovaj proračun, ne bismo imali stipendije za Erasmus, ne bismo imali humanitarnu pomoć, a kao što je rekla povjerenica, ne bismo imali novaca niti da isplatimo pomoć 6 milijuna nezaposlenih što smo izglasali jutros u parlamentu. Tako da, da, još jako je puno posla pred nama, 2015. će biti ključna godina. Zato što ako uspijemo e, postaviti na noge plan koji će riješiti problem s neplaćanjem, o, tek onda će sljedeći pregovori o sljedećem proračunu moći biti bolji. Zato što e, najgore u ovim pregovorima nisu bile brojke. Najgore je bilo vidjeti kako vijeće ne može donijeti jedno pregovaračko stajalište. I najgore je bilo vidjeti kako su neke zemlje bile najviše zabrinute time kako će se Eh, kako će se višak novca, nepotrošenog novca vratiti u njihove blagajne. Eh, kolegica Holmajer ima dvije eh, minute. Predsjedniče, povjerenice, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem također na ovom teškom ali uspjelom radu. Mm, ja bih htjela da puniti riječi kolegice Ajde E, mi ćemo se pitati u budućnosti jesmo li podupirali e, istraživanje, razvoj, e, inovacije. Neće nas pitati za stare račune. Moramo platiti i stare račune, ali isto tako poticati inovacije i na to usmjeriti naše financije. Stoga je važno da programi za inovacije E, ne budu, e, ne trpe od rezova. Moramo e, koristiti sredstva iz drugih područja. O tome ćemo trebati govoriti u budućnosti. Mm, Europa na području digitalne tehnologije, informacijskih tehnologija, svemirskih istraživanja E, u pitanjima konkurentnosti na svim različitim područjima. Tu se moramo suočiti s izazovima i tako moramo pažljivo planirati naš proračun. Tu e, treba učiniti još mnogo koraka. E, stoga s jedne strane hvala, ali znamo da još mnogo toga trebamo učiniti. Hvala. Hvala lijepa kolegice Holmajer. E, kolega Dupre ima riječ. E, hvala predsjedniče, povjerenice, e, gospodine predstavniče vijeća. Imamo sada proračune za 2014. 2015. Žaljenje nije politika E, najbolje što možemo učiniti e, sada jeste da se okrenemo budućnosti. Imamo tri e, važne stvari. Neposredna budućnost. Tu smo sklopili sporazim između tri institucije da sredimo neplaćene račune. To mora postati stvarnost i sve institucije moraju poštivati obveze za srednjoročnu budućnost e, to smo već čuli nekoliko puta e, e, moramo poštovati doprinose država članica problem vlastitih sredstava će postati veliki problem i to treba hit hitno riješiti. Imamo e, mnoge države članice koje se ponašaju kao male Margaret Thatcher. We want our money back. E, uvjeren sam da podrška građana za naš proračun neće rasti ako budemo zadržali našu e, logiku. Mm, vrlo često e, zaboravljamo reći građanima e, e, koji su novac dobili od Europske unije. Stoga moramo naći načina da poboljšamo percepciju naših sugrađana o tome što radi Europska unija Eh, hvala i slanstvu Europskog eh, parlamenta, to je bilo vrlo korisno iskustvo. Ponosan sam što sam surađivao s kolegama. Hvala lijepa, kolege Dobre. E, kolega Levandovski će završiti raspravu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ono što smo odlučili zapravo odgađa probleme. Moja jedina nada je, je još jedino plan plaćanja, zato što bi trebao otkriti što nije učinjeno do sada. Što se tiče izmjene uredbe o vlastitim sredstvima, da, potrebna nam je transparentnost, potrebno nam je e, detaljno znanje što se zapravo događa, zašto plaćanja kasne, zato što do sada smo uvijek sve plaćali ono što je bilo potrebno mm, prvog prosinca. A sada doista radimo iznimku e, za ovo novo pravilo i trebali bismo dobro shvatiti zašto je to tako. Tako da hvala vam. Hvala kolega Levandovski. Ovime završavamo zajedničku raspravu. E, sada imamo e, sljedeći je nedostatak sredstava za program potpore sirijskim izbjeglicama. E, gospođa Delavidova govori prva. Gospodin Delavidova.